dijela prvi dio tko je za protiv suzdržan usvaja se drugi dio tko je za protiv suzdržan usvaja se treći dio tko je za protiv suzdržan usvaja se e, članak 2 u dva dijela prvi dio poimeničnog glasanja otvaram glasanje jesu li svi glasali Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 7, originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se e, članak 11 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, to ćemo provjeriti e, elektronički, otvaram glasanje.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 Zatvaram glasanje. Usvaja se peti dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se šesti dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se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 Usvaja se peti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se šesti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se sedmi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 4, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, članak 21, originalni tekst u dva dijela, poimenično otvaram glasanje dio, prvi dio. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se Članak 22 u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 23 u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 24 u četiri dijela, prvi dio tko je za, Tko je za? Tko je protiv? To ćemo provjeriti elektronički. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio tko je za protiv, suzdržan. To ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se četvrti dio, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 25, originalni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Članak 26. Originalni tekst koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 27. U dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Provjerit ćemo drugi dio, članak 27, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 28 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 29 tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se članak 30 koji je za, protiv, suzdržan, to ćemo provjeriti poimenično, e, elektronički, otvaram glasanje, za, su li svi glasali, zatvaram glasanje, usvaja se. Članak 34 e, u tri dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 5 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 11 poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali?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 Amandman 6. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Time otpada originalni tekst. E, članak članak 49 u pet dijelova. Prvi dio poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Jesu li sada svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. E, izražava se želja da usporim. Kolegice, e, trudit ću se. Treći dio, otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se četvrti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se peti dio. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 50. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 7 u dva dijela. Prvi dio po imenu. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. E, amandman 8 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se drugi dio. Poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. članak 58 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Otvaram glasanje.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 Zatvaram glasanje. Usvaja se. Članak 70, originalni tekst u dva dijela, prvi dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje usvaja se. Članak 74, originalni tekst, dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Članak 76, originalni tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, drugi dio, poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Uvodna odredba A. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. E, uvodna odredba B u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. E, i u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. A odredba kao dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna odredba N, amandman 3, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. E, Amandman 3 provjerit ćemo elektronički otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Time je originalni tekst e, riješen. E, uvodna odredba od, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna odredba 5, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Uvodna odredba S, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, tako izmijenjena rezolucija u cjelini poimenično otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće Herams Garcia, najveće dopuštene razine radioaktivne kontaminacije nakon nuklearne nesreće. Gospođa Ivazi, postupovno pitanje. Hvala, želim izvijestiti kolege o sljedećem. Došlo je do problema vezano za ovo izvješće. Kao što znate, ovo se tiče normi eh, radioaktivnih tvari u slučaju nuklearne nesreće. Tu su pozvani stručnjaci iz Euratoma koji se nisu odazvali na poziv. Pitalo se, zatražilo se komisiju da se imenuju e, koji su to stručnjaci, međutim rečeno je da je nemoguće dati imena stručnjaka, a riječ je o vrlo značajnim normama. Hvala lijepa. To je međutim to je međutim u nadležnosti odbora. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandmani od 1 do 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. Poimenično glasovanje. Ako želite, ćemo vašu šalu u zapisnik. Amandman peti, i poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman e, sedmi u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11. poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se amandman 16. Tko je e, prvi dio? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 54 pojmenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 55. pojmenično. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 53. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56. Pojmenično otvoran glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 57 poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada glasujemo za ovako izmjenjen prijedlog komisije. Tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Zakonodavna rezolucija, poimenično otvaram glasovanje. To je bilo jasno. Svi su glasovali. Zatvaram glasovanje. Samo trenutak, molim. Usvaja se. Gospodine Fox želim predložiti sljedeće, odnosno da sada razmotrimo izvješće reda, a da odgodimo sva ostala glasovanja do rujna. Sa vašom dozvolom želim objasniti zašto. Nerazumno je imati 25 minuta glasovanja u, u utorak, a onda predvidjeti izvješće na vlastitu inicijativu i rezolucije od kojih nijedna ne zahtjeva trenutačno usvajanje. Također, trebamo pažljivije glasovati, trebali bismo imati više glasovanja u utorak, a manje u četvrtak, tako da sada predlažem da glasujemo izvješću reda, a onda da sljedeće odgodimo za rujan. Kolega Fox, ja vam želim jednom zauvijek e, reći da su službe odgovorne za organizaciju ovih e, sjednica odgovorne za dnevni red e, duljina glasanja ovisi ti od toga koliko se glasanja podjelova zatraži od strane klubova zastupnika zato nije moguće unaprijed isplanirati e, koliko će glasanje trajati e, može se e, kritizirati ali ne ovako ne utemeljeno kolega Jakovčić imate riječ ne to se izgleda odredilo. Kolega Fox, ja interpretiram vaš e, prijedlog da se glasa za izvješće reda, a ostatak da se odloži za jesen. U redu. tko je za? Da se sada glasa za izvješće reda. Tko je za? Protiv? Suzdržan? E, vaš prijedlog je odbijen. U redu, rado ćemo to i provjeriti. Elektronički otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. E, vaš drugi predlog je time e, otpao i prelazimo na sljedeće izvješće. Stvaranje unije tržište kapitala. Izvolite. E, dva e, koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman tri tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman četiri tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman peti Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 6, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7, poimenično, Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman osmi, poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 11. Pojmenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 50. Izvorni tekst. Otvoram glasovanje poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Rezolucija u cijelosti sa usvojenim izmjenama i dopunama poimenično. Otvorim glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvoja se. Prelazimo sada na rezoluciju o Europskom programu sigurnosti. Rezolucija odbora Libe. Amandman 9 koji je za, protiv, suzdržani. usvoja se. Amandman 10 koji je za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman odnosno stavak amandman 10 provjerit ćemo otvoram glasovanje jesu li svi glasovali deseti jesu li svi glasovali zatvoram glasovanje odbija se amandman 11 poimenično otvoram glasovanje jesu li svi glasovali zatvoram glasovanje Odbija se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije jasno. Provjerit ćemo. Dakle, amandman 34. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Izvorni tekst to smo riješili. Dakle, amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 5. Izvorni tekst. Poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 14. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Bilo bi korisno kada bih dobio neku, neki znak od e, kluba zastupnika SID. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. 35. amandman. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Otvoram glasovanje. Provjerit ćemo dakle amandman 15. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 8. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani. Nije baš jasno. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Zapravo nije bilo jasno kakav je stav ni u jednom klubu zastupnika, no usvojeno. 36. za, protiv. Provjerit ćemo. Amandman 36. Die Abstimmung ist geschlossen. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Stavak deseti, Izvorni tekst e, u dva dijela. Prvi dio poimenično. Nisu li svi glasovali? Zatvorom glasovanjem. Usvoja se. Drugi dio. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 37 poimenično. Otvoram glasovanje. Jeste li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 38. Od dopuna. Tko je za? vidjet ćemo, otvaram glasovanje. Većine nisu baš jasne. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim izvrni tekst. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. 32. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Stavak 19. izvorni tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, Dva, e, stavak 20. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst e, stavka 21. poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Stavak 22. Izvorni tekst. Tko je za, protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Stavak 22. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 43. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo amandman 43. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? odbija se. 44. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 24. izvorni tekst poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanjem. Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo amandman 2. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 26. onaj tekst, e, dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Dakle, 26. stavak prvi dio, zatvoram glasovanje. Odbija se. Drugi dio, tko je za, pa ni tu nije baš jasno. Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 18. poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvoram glasovanje. Odbija se izvorni tekst stavka 27. poimenično otvaram glasovanje. Nisu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Stavak 29. izvorni tekst. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 31. izvorni tekst poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 45. poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je usvojena, ali provjerit ćemo. Amandman 20. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 40. Poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Stavak 35. Izvorni tekst. Poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 23. Poimenično. Zatvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se.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 Dakle, stavak 38. izvan tekst u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Ispričavam se. Preskočio sam amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Dakle, sada prelazimo na stavak 38. izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 26. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 41. poimenično. otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Za 40. je dio u tri dijela. Prvi dio poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Osvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Osvojeno. <laughs> Treći dio. No, opet poimenično otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 27 poimenično. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 28 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, ne razmatra se izvorni tekst. Stavio 46. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavio 47. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavio 48. Tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 33. Poimenično otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 29. amandman koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 50. Izvorni tekst koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. Koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 30 tko je za, protiv, Provjerit ćemo amandman 30. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Uvodna izjava C, izravni tekst koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava D, izvrni tekst, mm, uvodna izjava C, traži se provjera, dakle, otvorom glasovanje, uvodnu izjavu C, jesu li svi glasovali, zatvoram glasovanje, usvaja se. Uvodna izjava D poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Imamo tu klub zastupnika koji ne daje više znakove života. Dakle, ponavljam, tko je za? Protiv? Suzdržani? Evo, usvaja se. Obraćam se gospodinu Guerreru. Amandman šesti. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna izjava H, izvorni tekst, poimenično. Otvoram glasovanje. Nisu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 31, poimenično, otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Izvorni tekste, uvodne izjave i tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Uvodna izjava i. Otvoram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 7. Koji je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 42. Poimenično. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se. Rezolucija s izmjenama i dopunama, poimenično. Zatvaram glasovanje. Nitko nije tražio riječ, dakle otvoram glasovanje. Glasovanje je u tijeku. Sada zatvaram glasovanje. Usvaja se. Wir kommen nun zum Prelazimo sada na program rada komisije za 2016. 16. E, javio se za riječ kolega Guerrero. Regie, Herr Guerrero kann sein Mikrofon nicht einschalten. Jetzt. Gospodinu Guerrero ne radi mikrofon. E, hvala gospodine predsjedavajući. E, htio bih zamoliti da se glasovanje o radnom programu komisije odgodi do rujna. To će nam omogućiti da u međuvremenu pokušamo zaključiti jedan širi sporazum o prioritetima koji će biti zajednički svim eh, klubovima zastupnika. Hvala kolega Guerrero. Eh, pretpostavljam da ste ovaj prijedlog podnijeli u ime svog kluba zastupnika. Eh, zato ćemo zapitati tko želi govoriti za ovaj prijedlog. Kolega Eichhout, izvolite. Mi smo već razmatrali to pitanje i u siječnju smo imali neuspjelo glasovanje o radnom programu za 2016. godinu. Ne želimo da se to ponovi i zbog toga tražimo više vremena za iznalaženje konsensusa o ovoj važnoj temi, tako da bi bilo poželjno da se glasovanje odgodi do rujna. Hvala lijepa kolega Eichhout. Tko želi govoriti protiv? Kolegice Ford, izvolite. Budući da sam predsjedavala pregovorima između mm, klubova zastupnika o ovom pitanju, doista je šteta što smo otišli iz pregovaračkog stola u ponedjeljak na večer sa socijalistima i pučanima koji su se sporazumjeli E, oko zajedničkog teksta, a onda je jedan klub odbio potpisati taj sporazum. Budući da sam bila tamo, doista ne znam što bismo dobili time kada bi se to odgodilo do rujna. Hvala kolegice Ford. Sada ćemo glasati. Tko glasa za prijedlog kolege Gerera? Tko je protiv? Suzdržan? Usvaja se. Herr Kollege... Kolega, e, vjerujete li da bi bilo moguće da ja čujem i e, tiše zvukove? abgestimmt? Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. usvaja se. Prelazimo na rezoluciju o stanju u Jemenu. Tu imamo zajednički nacrt rezolucije od svih klubova zastupnika u dva dijela. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se drugi dio. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 1. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 2, usmeni amandman kolege Kusuper Muji, pretpostavljam da je to e, dostupno u pisanom obliku. Kolega, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Želim e, podnijeti usmeni amandman na e, amandman 2 u kojem bi stajalo izražavamo zabrinutost zbog intenzivne trgovine oružjem iz eh, zemalja članica Europske unije prema zemljama u regiji i od vijeća se traži da provjeri primjenu zajedničkog europskog stava na nadzor iz oružja kako bi sve zemlje članice onda u potpunosti i poštivale ovaj zajednički stav. Ima li prigovora? To je 40 e, kolega koji se protive. E, zato ćemo sada glasati o amandmanu 2 u njegovom izvornom obliku. Tko je za, protiv, molim vas jasno pokažite. Dakle, amandman 2. Tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Amandman 3. E, možemo provjeriti ali ako iz kluba zastupnika koji ne diže ruke potom se traži provjera to nije baš korektno u svakom slučaju e, glasamo sada o amandmanu 3 3 Radi se o amandmanu tri. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. To je odbijeno. Uvodna izjava E u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Uvodna odredba G tko je za, protiv, Elektronička provjera, glasanje je otvoreno. Uvodna odredba G. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojena uvodna odredba H. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Rezolucija u cjelini prema amandmanima. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvojeno. Zum Bericht Peyon. Wir beginnen mit Paragraph 1 in neun Teilen. Nastavljamo sa prvim dijelom u devet dijela, Prvi dio za, protiv, suzdržano, drugi za, protiv, suzdržano, treći za, protiv, suzdržano, četvrti za, protiv, suzdržani, usvojeno. Preostala četiri dijela ćemo poimenično. Glasanje je otvoreno za peti. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Šesti dio. Otvoreno je glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sedmi dio. Glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Osmi dio, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Deveti dio, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 2, Izvorim tekst u dva dijela, prvi dio, tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Šesti stavak izvornog teksta. Prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 9 izvornog teksta, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 12 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, 13 za, protiv, Gospodin Fleckenstein, da li ste za ili protiv? Protiv. No, iz početka. 13. stavak. Tko je za? Protiv. Dobro, usvojeno je. Stavak 15. Četiri dijela. Provjerit ćemo 13. stavak. Elektronički glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 15. stavak u četiri dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio je za, protiv, Rećemo elektronički glasanje je otvoreno za drugi dio. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Sljedeći dio, treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tri u dva dijela za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 19. stavak. Izvorni tekst provjerit ćemo zapravo najprije drugi dio elektronički, dakle treći amandman, drugi dio, glasanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 19. stavak, izvrni tekst, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25. stavak, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44. stavak. Tri dijela prvi dio za, gospodine Guerrero. Dakle, 44. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 49 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna odredba K za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Cijela rezolucija sa amandmanima. Poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Haben Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Da možemo prijeći na izveće Kukan, stavak četvrti, izvani tekst u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Ham ali abgestimmt? Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Šesti stavak izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, drugi protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3, izmeni amandman od strane kolege Kukana. Usmeni amandman? Da. Molimo mikrofon 582. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Vrlo kratki amandman. U stavku broj 7, dugi red, riječ za se briše i umjesto toga ćemo staviti riječ na engleskom with willing. Tako da će tekst e, glasiti poziva visoku predsjednicu pod predsjednicu komisije da izradi prijedloge za suradnju sa europskim susjedima koji su za to voljni na temelju modela i tako dalje. Nadam se da to svi mogu prihvatiti. Imali primjedbi? To ne vidim. Onda ćemo glasovati u ovom obliku o tom amandmanu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deset stavak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Jedanesti stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, to ćemo provjeriti, otvaram glasovanje. Drugi dio, 11. stavka. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Jesu li svi glasovali? Glasovanje završeno. Odbijeno. 14. stavak u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 15. stavak u dva dijela. Prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. u se. 20. stavak, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani u se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 26. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani u se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Provjerit ćemo 26.2. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. 31. Pojmenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 37. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 45. U dva dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? sve se drugi dio za. Protiv. Suzdržani. u se. 48 u dva dijela. Prvi dio tko je za. Tko je protiv. Suzdržani. u se drugi dio. Pojmeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. u se. Zatim imamo broj 1 u dva dijela, svaki dio poimenično, prvi dio otvaram glasovanjem. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 58. stavak, izvani dio u tri dijela. Prvi dio pomeničnim glasovanjem. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio tko je za, tko je protiv, služeni. Usvaja se treći dio za, protiv, Služeni. usvaja se. Uvodna odredba L, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba M, za, protiv,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 suzdržani, usvaja se drugi dio tko za, protiv. Slično je, pa ćemo još to i to provjeriti, otvaram glasovanje. Jesu svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 13 u tri dijela. Prvi dio tko je za? Tko je protiv? suzdržani u se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Treći dio tko je za. Traži se provjera drugog dijela 13.2. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je završeno. Usvaja se. Treći dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 smatra da tamo gdje gdje se prenose raspoloživa prava za umjetnike da bi trebali imati i pravo na naknadu koje je podložno kolektivnom upravljanju. U tu svrhu kako bi umjetnici i e, performeri zaprimili naknadu kada njihov sadržaj koji je običajno glazba se prenosi putem interneta. Imali primjedbi? Dovoljno imamo zastupnika, možete ostati na mjestu. A, u redu, onda nam nije potrebno glasovanje. 28, stavak 28, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 38. stavak izvani tekst u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suženi, usvaja se. Drugi dio pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. 40 u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suženi, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45. stavak u dva dijela. Molim. Wir haben gerade über 40 Upravo smo glasovali o trećem dijelu 40. stavka. 40. 40. stavak, treći dio. Ne, ne pomaže ako se, ako ste glasni, pokušat vam to objasniti. A, u redu, imamo ovdje grešku. 45 are three parts. And 40 are indicated as three parts and 45 are three parts. Nein, wir, äh, ich habe hier einen dritten Teil. Meni ovdje stoji još jedan teči dio gdje kažemo da pozivamo u ovom kontekstu za uvođenje tih izuzeća. Dakle, to je treći dio i na ovom glasačkom popisu kojeg ja ovdje imam je to sasvim dio toga. Pučani klimaju i drugi klimaju. Molim vas obratite se vašim službama. Dakle, treći dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 45 u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani, usvaja se. 46. stavak, amandman broj 3, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Izvorni tekst provjerit ćemo, amandman broj 3. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno.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 protiv, suženi, usvaja se. 59. stavak u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suženi, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman broj 1, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera amandman broj 1, glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Gospodin kolega Sarvara, vezan uz poslovnik, prepostavljam. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ja mislim da naš predsjedavajući e, radi odličan posao danas popodne i nastoja se ubrzati. A sada, ako pretpostavimo da ne želimo ostati cijelo poslijepodne u vijećnici, ja jednostavno molim e, svih da dignu ruke kada e, predsjedavajući postavi pitanje. Hvala vam lijepa, kolega Sarvala. Ovo ću vam zapamtiti. 67. u dva dijela. Prvi dio pojmeničnim glasovanjem otvaram glasovanje. Jesu svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se drugi dio pojmenično glasovanje otvaram glasovanje. Jesu svi glasali? Glasovanje je završeno. Usvaja se uvodna odredba G. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Uvodna odredba O u dva dijela, prvi dio tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, u se. Uvodna izjava R u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelosti u ovako zmjernu obliku, u glasovanje, otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Angenomen. Usvaja se. Prelazimo sada na izvješće gospodina Gržiba. Imamo kao prvo jedan alternativni prijedlog rezolucije. To je amandman broj 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Zatim prelazimo na pravi prijedlog. 25. stavak izvan dio dva dijela. Prvi dio pomeničnim glasovanjem. Tko je za? Jesu li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? suzdržani? Usvaja se. 28 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 44 u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava K, amandman broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I zatim imamo rezoluciju ovako u obliku u cijelosti poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Haben alle abgestimmt? Ja. svi glasovali, glasovanje je završeno se. Zatim prelazimo na predzadnje izvješće, to je stanje u Burundiju. Tu imamo jedan prijedlog rezolucije u ime sedam kluba zastupnika. Imamo i jedan usmeni amandman vezan uz stavak broj drugi kojeg je navio kolega Mišel. Kolega Mišel, izvolite. Palite mikrofon, molim. Ja bih htio podnijeti jedan usmeni amandman čime bismo ažurirali ovaj tekst zato što su održani izbori u Burundiju i stoga predlažem da zamijenimo da izražavamo veliku zabrinutost sa riječima osuđujemo. Imali li zamjerki? Tome nije slučaj, ono ćemo glasovati u tom obliku u stavku broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Sražani, usvaja se. Rezolucija u cijelosti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na, onda na rezoluciju vezano uz Srebrenicu. Zajednička rezolucija u ime pet kluba zastupnika. Nakon stavka šest imamo usmeni amandman kolege gospodina Jakovčića. Gospodine Jakovčić, izvolite. I to invite Samo vas želim pozvati da podržite dva usmena amandmana zato što su se jučer e, dogodile dvije važne stvari i moramo ih uključiti u rezoluciju. 6a Dakle, žali što ujedinjeni narodi koji imaju primarnu odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti nije usvojio rezoluciju kojom se obilježava genocid u Srebrenici. To je posve e, žalosno zbog toga što Međunarodni e, sud je utvrdio da zločini koji su počinjeni u Srebrenici da su bili genocid. To je prvi usmeni amandman. A drugi snažno pozdravlja odluku e, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je jednoglasno donijeta da se 11. srpnja proglasi danom žalosti u Bosni i Hercegovini. Molim vas da glasate za. Gibt es Ima li zamjerki? Koliko vidim ne, onda možemo glasati o ovom usmenom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelosti, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Zahvaljujem svim prisutnima. Zato nam je trebalo 84 minute i mogli smo zapravo to izvršiti 80 da nismo imali toliko nemira. Sada ću zamoliti